Good morning to everyone. Dobro jutro svima. Započet ćemo sa današnjim izvanrednim sastankom. I toplo bih pozdravio federalnog ministri pravosuđa i zaštite potrošača, gospođu Kristin Lambrik, nakon prvog tjedna njemačkog predsjedanja. Sastajemo se na daljinu i nadam se da prije završetka njemačkog predsjedanja da ćemo imati priliku održavati sastanke u onom tradicionalnijem formatu. No, danas imamo sjajnu priliku da čujemo program njemačkog predsjedništva, osobito što se tiče nadležnosti našeg odbora Juri. Samo bih naglasio neke detalje o sljedećih sat vremena. Dakle, ministrica, ukoliko se slaže, će imati 15 minuta za uvodne komentare, nakon čega ćemo otvoriti jedan krug za koordinatore, svaki po dvije minute i riječ nazad ponovo ide ministrici na 5 do 10 minuta, nakon čega ćemo završiti sa konačnim krugom e, jedna minuta za preostale govornike i ministrica će imati još završnu riječ. Dakle, ministar Lambrec, Imate riječ, dobrodošli ponovno na naš odbor. Hvala lijepa na ovoj e, prilici da vam se obratim, poštovani kolege. Danas e, predstavljamo program njemačkog predsjedništva u području pravosuđa. Naravno, čitavo njemačko predsjedništvo je još uvijek pod dojmom posljedica COVID-19 i pouka koje moramo iz toga izvući ja, nažalost, moram reći da nemam sliku iz odbora, ali nadam se da će tijekom ovoga sastanka još uvijek ipak biti moguće vas vidjeti, ne samo čuti, ali znamo da naši tehničari rade pod velikim pritiskom. Evo, danas imamo prvi sastanak vijeća ministra pravosuđa u našem predsjedništvu. Želim eh, zahvaliti svima onima koji sudjeluju u tome. Želim zahvaliti također i svima u odboru na dolasku i želim pozdraviti predsjednika u ovom trenutku kada još uvijek osjećamo posljedice krize COVID-19. Nadam se da ćemo se ipak moći pozabaviti pitanjima koja su bila aktualna i prije ove krize i koje je ova kriza još više zaoštrila i zato želim istaknuti da će to biti također važna pitanja kojim ćemo se baviti i tijekom našeg predsjedavanja. Dakle, u organizacijskom smislu ja moram <laughs> reći da bih bila rado došla osobno na odbor i također bih bila rado vas pozdravila i drugim prilikama. To nažalost sada nije moguće, ali nadam se da će biti još e, prigode za to da se osobno vidimo tijekom predsjedavanja i da intenziviramo ovu razmjenu mišljenja. E, u smislu sadržaja, jučer se čitavo predsjedništvo posvetilo e, pitanju vladavine prava u Europi, dakle to su temelji naše unije, dakle ona je zajednica vrijednosti i stoga je važno i u ovom trenutku kada o tome moramo donositi odluke, u trenutku kada moramo ograničavati prava, ipak moramo biti svjesni toga kako pristupamo ovoj krizi, kako pristupamo građanima, kako primamo njihove kritike i koje zaključke izvlačimo iz toga i time ćemo se intenzivno baviti. Dakle, sve odluke koje su donesene u smislu očuvanja zdravlja i života moraju biti utemeljene u pravima građana i to znači da one moraju biti vremenski ograničene i moraju biti srazmjerne. To je jedna bitna rasprava koja je ukazala na to na, da postoji jedan pozitivan aspekt, odnosno da zemlje članice i dalje postupaju na legalan način, odnosno i dalje omogućuju pristup eh, pravosuđu svojim građanima, a tu se nalaze i novi načini. Dakle, digitalizacija je ostvarila kvalitativni skok u području pravosuđa i naravno to moramo podržati, ali i tome postoje ograničenja i o tome moramo razgovarati jer postoje određene odluke koje kada se ograničavaju temeljna prava moraju biti dobro obrazložene. I naravno ne možemo riješiti sve digitalnim i elektroničkim e, postupcima i stoga e, trebamo i e, imati osoban kontakt sa građanima. Također smo se pozabavili jednom temom koja je bila vrlo važna i prije pandemije, ali koja se i pojavila sa većim većom snagom i tijekom ove pandemije, a to je govor mržnje, posrkivanje na mržnju, jer mm, se uslijed ove situacije došlo do nesigurnosti među građanima i počele su kružiti razne teorije zavjere ali također je došlo i do pojave mržnje u odnosu na ljude iz Azije ili azijatskog porijekla koje su, koji su se smatrali odgovornima za ovu krizu. Došlo je do širenja mržnje na internetu i to moramo e, progoniti kao i progoniti mržnju u analognom području, da se tako izrazim i o tome su razgovarali i ministri pravosuđa. Sigurno znate da u Njemačkoj smo dovršili jedan postupak donošenja zakona kojim smo uz mogućnost, odnosno pozivanje na obavezu određenih platformi, dakle osim e, obaveze da se ograničava širenje e, takvih sadržaja, da ih se osim toga i zabrani i da se to e, dojavi našoj krim policiji kako bi odmah došlo do kaznog progona. Jučer smo također razgovarali sa jednim bivšim gradonačelnikom koji je vrlo dojmljivo opisao kako to izgleda kada je jedna obitelj sa petro djece predmetom mržnje, dakle, zato jer je se on e, založio za liberalnu imigracijsku politiku i zbog toga je e, dobio razne prijetnje i više ne može živjeti u području u kojem se prije nalazio. To ne smijemo dopustiti jer kada se ugrožava sloboda mišljenja, sloboda govora, kada se ljudi ne smiju više slobodno izražavati, to predstavlja prijetnju slobodi govora, a to je važna vrijednost Europske unije i stoga moramo tu slobodu mišljenja i govora zaštititi i tome smo razgovarali. Također imali smo i razmjenu informacija o, o situacijama do kojih je došlo u okviru pandemije, odnosno mm, o lažnim informacijama o medicinskim proizvodima, lažnih reklama i stoga ljudi kupuju proizvode koji ne ispunjavaju obećanja i koji su zapravo čak i opasni i ugrožavaju zdravlje. Ili stavlja se u pitanje čak i sama pandemija i potiče se ljudi na bezbrižnije i bezobzirnije ponašanje nego što bi to bilo potrebno. To također treba riješiti i stoga sa zanimanjem iščekujem i prijedloge koje će u tom smislu iznijeti komisija. Također je i potpredsjednica gospođa Jurova sudjelovala u, sastanku vijeća i također je tamo bio i povjerenik Reinders koji je nadležan za pravosuđe. Ovdje sam e, također bila pripremila jedan e, pregled pitanja iz pravosuđa koje su u mojem području djelovanja i o tome ćemo imati također i napetu raspravu tijekom njemačkog predsjedavanja, odnosno odnos sa digitalizacijom i prilikama koje ona nudi, ali isto tako koja ograničenja tu treba postaviti. Tu je pitanje umjetne inteligencije koje će svakako biti važno pitanje Idućega tjedna ćemo imati jedan događaj s time u vezi i bilo bi važno kada bismo iskoristili prilike koje to nudi i koje bi eh, mogle također imati i dobre posljedice na eh, oporava gospodarstva. Tu je naravno bitna transparentnost eh, i trebamo omogućiti građanima da to utemeljeno prihvate. Dakle, trebaju znati kako su donesene određene odluke, koje je njihov razlog eh, i također moraju imati mogućnost eh, i upotrebiti pravne lijekove protiv toga ukoliko je to potrebno. Dakle, to su sve rasprave koje trebamo povesti i izraditi jedan pravni okvir koji će omogućiti prihvaćenost ovakvih tehnologija tehnologija, dakle to je alfa i omega svega. Evo, kao što sam e, napisala, e, spomenuli smo i pitanje vladavine prava koji je jedan od prioriteta i, i naravno i mehanizam vladavine prava bit će predmetom rasprava i također eventualne sankcije. Također e, ćemo se time pozabaviti i u dijelu koje to, kojim to potpada pod pravo suđe i to će biti također e, tema sastanka vijeća e, u, u prosincu, dakle u slučaju kršenja vladavine prava koje će to posljedice imati. Dakle, moramo jasno naglasiti da je vladavina prava nešto što nas obvezuje i trebamo se poslužiti svim sredstvima kako bi to i ostalo tako. u okviru njemačkog e, predsjedanja. ćemo također e, potaknuti i inicijativu e, za pristupanje Europske unije raznim konvencijama. Zatim pitanje pristupa pravosuđu. Dakle, imat ćemo jednu stručnu konferenciju o tome u prosincu o pitanju e, europskog e-pravosuđa. I kao što sam rekla, za vijeće u listopadu namjeravam donijeti zaključke o pristupu pravosuđu, zato jer smo E, imali također e, i velike e, zaostatke i tu trebamo doista nešto poduzeti. Također zalažem se za dosljednu europsku strategiju za zaštitu intelektualnog vlasništva i to će također igrati ključnu ulogu u borbi protiv pandemije. I Također ćemo se zalagati za e, uravnotežen pristup pravosuđu i za građane. Kada je riječ o građansko-pravnim e, e, stvarima trebamo jačati otpornost našeg pravosuđa i naravno tijekom hrvatskog predsjedavanja imali smo trijalog o reformi uredbe o pravnom lijeku. Komisija i vijeće su konstruktivno i u ovim teškim okolnostima e, radila na zajedničkim ciljevima i unatoč ovim e, okolnostima uspjeli smo postići dobar rezultat i to pokazuje da se u Europi može isto tako mnogo učiniti ako postoji za to zajednička volja. Zatim imamo e, i promicanje i pristupa eh, e-građanskom eh, pravosuđu i također možemo eh, omogućiti podnošenje različitih dokumenata tijekom putem elektroničkim putem. Tijekom njemačkog predsjedavanja nastojat ćemo dati posljednji oblik, konačni oblik ovim eh, predmetima i nam se da će oni biti usvojeni tijekom našeg predsjedanja. Također eh, pripremamo jednu konferenciju na koju vas eh, i pozivamo o odgovornosti europskih poduzeća za kršenje ljudskih prava i za zaštitu okoliša, dakle kada je riječ o različitim grupacijama i njihovim poduzećima kćerima. To je jedno pitanje kojim se moramo pozabaviti jer vidimo neodgovorno ponašanje u različitim područjima i time se moramo stoga pozabaviti. Evo, kao što vidite, imamo nevjerojatno mnogo posla i čitav niz e, tema u našem programu i sada evo se veselim naše razmjene mišljenja i osvrnut ćemo se sigurno na pojedina pitanja i ja ću naravno nastojati odgovoriti što opširnije na vaša pitanja. Hvala vam lijepo na pažnji. Thank you very much. Hvala vama. Ministrice, sada ćemo početi sa koordinatorima. Gospodin Vos, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče i hvala i vama ministrice na tome što ste pristali na ovaj razgovor s nama o daljem tijeku njemačkog predsjedavanja i želim vam uspješno predsjedništvo jer su očekivanja naravno vrlo velika. E, htio bih spomenuti tri pitanja. Kao prvo, u posljednjem sazivu razgovarali smo o autorskom pravu i o audiovizualnim medijima, o direktivi u tom smislu. Jesu li digitalni proizvodi e, nešto što se može primijeniti i prekogranično i postoji li spremnost e, s vaše strane i sa strane vaših kolega da se uspostavi jedno pravo digitalno tržište u Europi jer se tu moramo baviti pitanjima umjetne inteligencije i građansko-pravnim e, stvarima. Naravno da je to u nadležnosti zemalja članica, ali ovdje nam treba i to parlament i želi jedan, e, jedno pravo digitalno tržište, e, ali također i u području građanskog prava. Kada govorimo o širenju lažnih vijesti i mrž, širenju mržnje, razmišljali se o uvođenju neke vrste menadžmenta identiteta e, kada je riječ o korištenju platformi i o pristupu pravosuđu. Dakle, mislim da je vrijeme da zemlje članice digitaliziraju i svoje nacionalno pravo i stave ga na raspolaganje. I kada je riječ o trajanju postupaka, mislim da bi e, tu trebalo i ubrzati digitalizaciju. Hvala lijepa. Hvala vama, gospodin Volken. Hvala, gospodine predsjedniče, gospođo ministrice. Program njemačkog predsjedništva s pravom ističe da je pandemija još zaoštrila probleme koje su, koji su već postojali u Europskoj uniji i to su bila pitanja koja su bila važna prije pandemije i ona su postala još hitnijima. To vrijedi recimo za pitanja kojima se mi bavimo na odboru poput održivosti dobavnih lanaca u svijetu, također e, stvaranja jedne digitalne Europske unije. Njemačko predsjedništvo će imati veliku zadaću dati zamah svim ovim područjima. Kada je riječ o lancima dobave, predsjedništvo spominje da e, želi pokrenuti plan za jačanje odgovornosti i poduzeća u dobavi e, i također poticati transparentnost u tom smislu. E, gospođo ministrice, možete li potvrditi u ime predsjedništva vijeća da će se uvesti i obvezni instrument e, dubinske analize due diligence koji će se primjenjivati na sektore kao što je bio predložio povjerenik Reinders. Osim toga imam e, jedno pitanje koje se tiče predviđenog mehanizma za vladavinu prava i temeljna prava jer treba osigurati vladavinu prava u svim zemljama članicama. Hoće li njemačko predsjedništvo se obvezati da osigura neovisnost pravosuđa kada je riječ o ocjenjivanju zemalja članica e, u vezi sa vladavinom prava i temeljnim pravima, a također meni posebno stalo do pravosudnog obrazovanja koje treba također uzeti u obzir. I na kraju, e, kao što ste već spomenuli, E, digitalna tranzicija e, zahtjeva nove modele, nove tehnologije e, i također nove propise za pružanje digitalnih usluga u Europskoj uniji. Dakle, akt o digitalnim uslugama je jedna od važnih inicijativa u tom smislu koje je predložila e, komisija, odnosno će predložiti do kraja njemačkog predsjedanja, ali mene zanima koji su prioriteti vijeća u vođenju toga i kao što je Axel spomenuo, nadam se da to neće biti sustav menadžmenta za digitalni identitet jer bi to stvarno išlo predaleko. Hvala. Hvala gospodine Volkan, riječ dajem koordinator Renewa, gospođa Melkier, izvolite. Hvala vam lijepo, hvala ministrice što ste danas s nama na sastanku odbora za pravno pitanje. Hvala također na izlaganju i pismu upućenom predsjedniku odbora i programu predsjedništva. Koliko sam shvatila, Njemečko predsjedništvo je posvećeno tome da privede kraju razliku o zapošljavanju i primanjima između muškaraca i žena i da želite poslati jedan signal u tom smjeru. Slažem se s vama da su to ključni ciljevi i moramo doista ostvariti doista i jednaku plaću za muškarce i žene za jednak rad i nastaviti promicati svjesnost, informiranost o jednakosti. Zbog toga mi je žao što ne vidim jedan važan dosje u predsjedništvu o tome, a to je rodna ravnoteža u e, odborima i upravljačkim tijelima poduzeća. Zanima me što je predsjedništvo predvidjelo kako bi se ovaj e, dosije koji je blokiran u vijeću već godinama pokrenuo. Nadalje, u programu predsjedništva bavite se potrebom poštenog oporezivanja, međutim, ne bavite se jednako tako blokiranim dosjejem o razotkrivanju kontakata i primanju informacija. Još jedno pitanje se u pismu, kojeg se u pismu dotičete kriza COVID kao jedan veliko izazov predsjedništvu. Spomenuli ste u izlaganju u ravnoteženu zaštitu e, prava intelektualnog vlasništva. Postoje izvješća o ljekovima koje su određene države ili tržišni dionici kupili, pa me zanima da li predviđate unutar vaše aktivnosti ravnotežu prava intelektualnog vlasništva kako bi došlo do europskog europske proizvodnje generičkih lijekova koji suprotno neće biti dostupni e, našim građanima. Nadalje brinu još dvije stvari vezano uz pristup COVID-u, a to je prijave o praćenju koje nisu interoperabilne, što znači da njemačke prijave se ne mogu koristiti primjerice u Danskoj ili Danske u Njemačkoj. Također, Izdane su smjernice 16. lipnja koje još uvijek nisu provedene, pa me zanima hoćete li raditi i na tom pitanju. I posljednja stvar koja znam da je bliska mnogim europljanima je pristup njihovih obitelji Europskoj uniji. Da li je to nešto čime ćete se hitno pozabaviti kao predsjedništvo? Hvala. Hvala vama. Riječ dajem gospodinu Lebretonu Veja. Hvala vam predsjedniče, gospođo ministrice. Ja sam e, sa pozornošću pročitao program njemačkog predsjedništva koji smo dobili u dokumentu pod nazivom Svi zajedno da pokrenemo Europu. Čuo sam i vaš sadašnji govor i tu bih htio postaviti četiri pitanja. Kao prvo na šestoj stranici dokumenta stoji da želite da se informatički prate kontakti vezano uz koronavirus na europskoj razini. No, kao što vidite tu tu postoji opasnost e, iz, u kontekstu zaštite privatnosti, tako da ste naglasili da se to treba provoditi e, dobrovoljno. Međutim, pitam se hoće li to doživjeti uspjeh? Mi smo u Francuskoj već imali takav dobrovoljni sustav i nije bio uspješan. Drugo, želite osnažiti borbu protiv lažnih vijesti te mržnje na internetu, to ste još jedan put ovdje istaknuli i tu vas također želim upozoriti, mislim da je to hvale vrijedan cilj, slažem se, ali čini mi se da ovdje krećemo od krive polazišne točke, budući da se pokušavaju suditi stvari koje su nejasne. Ustavno vijeće je to sudilo u Francuskoj s obzirom da je to bilo nedovoljno dobro definirano. Ukoliko želite cenzurirati mržnju na internetu, trebate to konkretnije formulirati. Primjerice, hvaljenje terorizma ili nešto slično. U protivnom mi se to čini opasnim. Isto vrijedi i za lažne vijesti. Pojem lažnih vijesti je vrlo nedefinirani, na taj način se može vršiti cenzura nad političkom oporbom. Što se tiče poštivanja temeljnih prava, vi se zalažete za mehanizam čiji je cilj provođene nadzora nad vladavinom prava u svim državama članicama, a u dokumentu ste istaknuli da to treba povući za sobom i neke financijske posljedice ukoliko ne budemo, pitam se hoće li to dovesti do sustava gdje ćemo imati dvostruka mjerila. U posljednje vrijeme smo bili vrlo strogi prema Mađarskoj, kritizirali smo i zdravstveni sustav, a e, sa odmakom vidimo da to nije bilo opravdano. Ja sam u Francuskoj također kritizirao selekciju pacijenata u bolnicama tijekom krize koronavirusa, ali nisam čuo da mi je Europska unija pritekla u pomoć. Tako da mislim da tu postoje dvostruka mjerila. I na posljednje pitanje, spomenuli ste e, društvenu i ekološku odgovornost trgovačkih društava, to je doista hvale vrijedan cilj, a nije li to nespojivo sa načinom na koji Europska unija pregovara o sporazumima o slobodnoj trgovini? Hvala vam lijepo. Gospodin Kolakušić, izvolite. Hvala. Poštovani predsjedniče, ministrice i kolege. Korona kriza je najveća kriza u povijesti Europske unije. Ukoliko ćemo na jesen ponovno uvesti karantene, možemo očekivati da će brojne države ekonomski i gospodarski propasti. Uvođenje karantene kao spašavanje ljudskih života može biti opravdano, ali prvenstveno moramo saznati istinite činjenice u svezi broja oboljelih i umrlih od korona krize. Pitanje korona virusa je medicinsko i pravno pitanje. Zbog čega? U Republici Hrvatskoj kao i u većini drugih država postoje zakoni o javnom zdravstvu, zakoni o zaštiti zdravlja koji izričito propisuju provođenje obdukcija u slučaju smrti od zaraznih bolesti. U Republici Hrvatskoj samo prva smrt je utvrđena obdukcijom dok preostalih sto nije provedena obdukcija nego su osobe paušalno proglašene umrlim od koronavirusa, iako su stvarno umrli ili od moždanih udara, srčanih udara, karcinoma i tako dalje. Mi da bismo mogli shvatiti pravu opasnost od koronavirusa moramo imati zajedničko pravno djelovanje. Dakle, ne možemo osobe koje imaju koronavirus u krvi proglašavati bolesnima iako oni nemaju čak niti prehladu i time stvarati ogromne brojeve oboljelih i isto tako bez obdukcija proglašavati ljude umrlima. Radi se o mogućem propasti kompletnih gospodarstva Europske unije. Mi moramo imati prave činjenice i tu je dakle Ministarstvo pravosuđa mora kontaktirati da se primjenjuju zakoni u svim državama i da se provode obdukcije. Hvala. Hvala lijepo, gospodin Lagodinski. Ispričavam se što vas nisam odmah vidio, ali deset dana sam već na izborne kampanje u Španjolskoj, pa nisam odmah primijetio vas. Izvolite, dajem vam riječ za kraj ovog kruga. Hvala. Htio sam e, postaviti pitanje na njemačkom. E, hvala e, gospođo ministrice i drago mi je što vas mogu pozdraviti u vašoj novoj ulozi. Evo samo nekoliko napomena s moje strane. Mnogi su, mnoge su već spomenuli kolege. Vi ste spomenuli pozivanje na odgovornost e, poduzeća u ekološkom smislu i to je također jedna inicijativa koju smo mi e, e, promicali. Dakle, kako možemo to aktualizirati i kako možemo očekivati da se ove direktive donesu, dakle, s vaše strane, Smatrate li da postoje tu prostori za zaštitu žrtava i također e, za zaštitu ekoloških standarda kod e, nanošenja štete? Zatim, druga točka je nešto šira. Dakle, tijekom e, pandemije koronavirusa vidjeli smo da se mnogo događa u društvu i gospodarstvu i to s pravom. Dakle, i u civilnom društvu se E, pokreću inicijative protiv rasizma, antisemitizma i tako dalje, koji se sve više širi. E, s velikom zabrinutošću možemo e, reći da je to doista, da je ova pandemija dovela do velikog širenja i govora mržnje. I također moramo spomenuti da ovaj program oporavka ne predviđa izravnu vezu sa civilnom društvom. Dakle, koliko može tu njemačko predsjedništvo djelovati i kao izvjestitelj za civilno društvo u ovom odboru, dakle bilo bi mi drago kada bismo imali e, i e, propise za e, financijsku pomoć i civilnom društvu, dakle kako e, to sada izgleda u vašem viđenju i možemo li možda nešto tu poduzeti u sljedećih šest mjeseci? Hvala vam lijepa. Hvala lijepo, ponovno dajem riječ ministrici. Izvolite, imate osam minuta. Hvala. Biće veliki izazov e, osvrnuti na sva ova pitanja u osam minuta. Želim spomenuti također pitanje autorskih prava, digitalizacije i upravljanja identitetom. Evo, na njih ću odgovoriti prvo. Ne želim uvesti e, obvezu da se navode jasno imena i time će se doista e, osobno pozabaviti. Mislim da internet e, upravo je zasnovan na tome na neki način da se dopusti anonimno svima, čak i ako te osobe sudjeluju u određenim e, chat prostorima, ali ne žele da se njihove aktivnosti prate. No, imamo i njemački e, zakon e, koji e, se bavi širenjem mržnje. Evo i tu želim odgovoriti na pitanje zastupnika Libretona. I ne želim da čovjek na internetu ima ipak osjećaj da može raditi sve što želi i zbog toga smo uveli obvezu da ponuditelji usluga na internetu da kada se e, dođe do određenih e, kaznenih dijela da moraju doći, odnosno prikazati IP adresu, što će omogućiti onda i poduzimanje odgovarajućih postupaka. E, gospodine Lebroton, moram vas e, razuvjeriti i mogu vam e, preporučiti da si pročitate njemački zakon. Dakle, na temelju tog njemačkog zakona razgovarala sam i jučer i sa drugim ministrima pravosuđa i mogu vam zajamčiti da ne želimo smatrati mržnju samo kao takvu kaznenim djelom, nego imamo tu e, druge pojavnosti poput e, prijetnje smrću. Dakle, imamo čitav katalog kaznenih dijela koji smo izradili i koji pojašnjava ono što time mislimo. Dakle, nije riječ možda e, o ograničenju slobode govora, nego postoji E, mogućnost da se recimo kažnjavaju prijetnje, dakle da to više ne prolazi nekažnjeno nego svatko ko e, jasno iznese prijetnju smrću mora osjetiti i posljedice zbog toga i zato smo i e, omogućili kazni progon takvih dijela. Zato postoji taj zakon i kako sam e, preuzela ovu dužnost od prije godinu dana, unaprijedili smo i kažnjavanje ovakvih kaznenih dijela i založit ćemo se na europskoj razini za to da iskoristimo naše predsjedanje Europskim vijećem e, da se ne samo prepoznaju ove opasnosti po e, slobodu govora u EU, nego da se i djeluje po tom pitanju. Gospodine Fos, gospodine Falken, e, vidjeli smo da je došlo do skoka digitalizacije, ali kao što sam već spomenula, trebamo tu i zadati određena ograničenja, osim e, građanskih prava, naravno tu trebamo govoriti i o dokaznim materijalima i također trebamo i ojačati svoje e-sposobnosti, to ide i van građansko-pravnih stvari E, i o tome trebamo međusobno razgovarati, odnosno da ovaj skok u digitalizaciji, ovo digitalno tržište također e, omogući i prihvaćanje ovakvih e, pojava u građanima. Također sam razgovarala i o pitanju održivosti i ljudskih prava i to će biti tema jednog događanja, jedne manifestacije gdje ćemo se pozabaviti pitanjem kako možemo to ustrojiti na e, način e, da se za neodgovorno e, ponašanje društava osmisli i posljedice. Dakle, o tome već se vodi rasprava i mene sada zanima vidjeti kako će se ta rasprava dalje nastaviti sa kolegama u vijeću. Kada je riječ o neovisnosti pravosuđa, moram reći da je to doista važno pitanje, naročito kada je riječ o vladavini prava. Ako uzmemo dakle kao temelj vladavinu prava kao jednu od naših temeljnih vrijednosti, naravno da je neovisnost pravosuđa sastavni dio svega toga unatoč svim e, mehanizmima u, u kojima se sada razgovara. Kao što sam već rekla e, i na sastanku ministra e, pravosuđa, dakle trebamo e, osigurati legitimitet, ne samo kao što je rekao zastupnik Le Breton, poštivanje neovisnosti pravosuđa nije nešto što se može usporediti sa e, ostvarenjem e, recimo primjernih učenika, nego je to jedan od elemenata naše vladavine prava i e, sastavni dio tkiva našeg društva. Dakle, trebamo osigurati da e, se povuku određeni zaključci da bude posljedica u slučaju nefunkcioniranja određenih elemenata vladavine prava i o tome će se trebati raspravljati, a ne samo da to bude predmetom različitih priziva. E, tu su postavljena i pitanja koja nisu isključivo u mojem djelokrugu rada, ali to su svakako bitna pitanja za budućnost, dakle zaposlenost u zdravstvenom sustavu i pružanje pomoći. Vi ste spomenuli i žene koje su posebno prisutne u takvim zanimanjima i u tim područjima i svi naravno moramo ispuniti i zahtjev e, za istom plaćom, e, za isti rad na istom radnom mjestu, kao što se recimo radi o ženama koje su na vodećim funkcijama. Znate da smo sa nadležnom e, njemačkom ministricom podnijeli jedan prijedlog koji uvažava veću prisutnost žena u upravnim odborima poduzeća. Žene imaju određena svojstva, imaju ponekad i bolje obrazovanje i bilo bi korisno kada bi poduzeća mogla to i iskoristiti. Moramo uzeti u obzir činjenicu da poduzeća kada je riječ o prisutnosti e, žena u upravnim odborima, većina poduzeća su na takve ankete odgovorila sa time da nema uopće žena u upravnim odborima i to je jedno od pitanja kojim ćemo se zajedno baviti na europskoj razini. Također, Kada je riječ o praćenju zaraze, dakle, e, želimo da to bude obvezujuće, jer ćemo jedino tako dobiti i e, spremnost građana da sami učitaju tu aplikaciju i na europskoj razini. I o tome smo već dosta intenzivno raspravljali u Njemačkoj i to je pokazalo koliko su građani osjetljivi kada je riječ o korištenju njihovih podataka i to je razlog zbog kojega će i dalje rasprave morati ići u tom pravcu, odnosno ne možemo dopustiti da se nekima nametne učitavanje aplikacija i dijeljenje privatnih podataka. To mora biti dobrovoljno i moraju se poštovati sve odredbe, svi profesi, koji se tiču zaštite privatnosti. Dakle, imamo odličnih zakona koji štite privatnosti i njih se treba pridržavati. Na temelju toga ćemo raspravljati i dalje. Vidjet ćemo hoće li postojati mogućnost uvođenja jedne europske aplikacije. O tome sam e, razgovarala s kolegama koji vode iste rasprave e, poput one koje smo mi vodili u Njemačkoj i mogu reći da stalno naglašavamo transparentnost i dobrovoljnost i to stvara i prihvaćenost takvih aplikacija među građanima. Dakle, nije riječ o praćenju njihovog kretanja, nego o prekidanju e, lanca prijenosa virusa i zbog toga građani moraju biti spremni sudjelovati u tome. Kada je riječ o ekološkim standardima i pridržavanju ljudskih prava, o tome sam već govorila, o tome ćemo eh, održati i konferenciju i sa stajališta zaštite potrošača mislim eh, da je to doista potrebno, odnosno da proizvodi budu u skladu sa ekološkim standardima i u razdoblju nakon krize vidjet ćemo da će se povećati potražnja za takvim proizvodima e, među građanstvom i naravno mi to moramo popratiti i moramo e, vidjeti kako će to sve biti moguće. Gospodine Lagodenski, vi ste govorili o štednji od 20% koju bismo mogli ostvariti u području pravosuđa postojale su neke naznake toga od jučer da bismo mogli ostvariti to da se poništi tih 20% rezova u području pravosuđa i naravno ovaj sektor koji je izuzetno važan za e, preživljavanje vladavine prava mora raspolagati odgovarajućim financijskim sredstvima. Kada je riječ e, o kaznenom postupanju protiv širenja mržnje i to je jedno, ali e, rad sa civilnim društvom i edukacija građana o tome kako se nositi sa ovakvim pitanjima je svakako važno i za to trebamo raspolagati odgovarajućim e, financijskim sredstvima. Vi ste s pravom rekli da treba unaprijediti europsko civilno društvo. Meni se čini da ipak e, propisi koji su na snazi u različitim zemljama članicama su ipak dovoljni za to u ovom trenutku, ali također priznavanje fiskalnih prava treba vrijediti i za one udruge koje nisu registrirane u određene zemlje članici i one također trebaju uživati e, priznavanje njihovih prava i u drugim državama, ali mi se čini da nema podrške za ovakvu jednu inicijativu, tako da mislim da nije izgledno da će se to ostvariti. Evo, ja se ispričavam e, što sam bila jako sažeta kada je riječ o odgovoru na neka pitanja, ali jednostavno nema mnogo. Hvala vam lijepo, gospođo ministrice, što ste odgovorili na sva pitanja i čestitam što ste to uspjeli učiniti u tako kratkom roku. Izvolite. Gospođo ministrice, drago mi je što vas eh, mogu pozdraviti ovdje na odboru i za mene kao Njemicu ovo njemačko predsjedništvo mi je doista važno. Dakle, imam dva pitanja o dva različita područja. Kao prvo, drago mi je što ste spomenuli pitanje umjetne inteligencije i da je to našo prostora u radnom programu njemačkog eh, predsjedanja vijećem jer kada je riječ o takvim tehnologijama ne smijemo biti ovisni o ponuđačima iz trećih zemalja. Ova tehnologija je izuzetno važna za gospodarski oporavak, ali upravo stoga trebamo također i ojačati spremnost na inovacije poduzeća i ne smijemo je previše ograničavati. E, kako možemo već ste spomenuli također e, pravni okvir za umjetnu inteligenciju, dakle kako možemo ovdje e, razjasniti stvari, ali isto tako kako možemo e, smanjiti birokratsko opterećenje, kako ova poduzeća koje je već pogodila pandemija ne budu dodatno opterećenja. Također, sada dolazim do drugog pitanja, odnosno kada je riječ o ograničenju kretanja usred e, pandemije, dakle došlo je do e, povećanja obiteljskog nasilja e, i zaustavljanja djece i prošloga tjedna je komisija objavila prijedlog u vezi sa tim koliko je doista hitno djelovati jer je došlo do određenih slučajeva u tom smislu u Münsteru u Njemačkoj. Dakle, Zanima me koji je plan e, puta za jednu europsku strategiju o pravima djece. Hvala vam lijepa. Hvala lijepo. Gospođo Walters, izvolite, hvala. Hvala i lijepi pozdrav ministrici na sastanku našeg odbora i nadam se da ćemo to moći odraditi i uživo u budućnosti. Drago mi je da smo mnogo čuli o vladavini prava, također da će se održati konferencija o dubinskoj analizi, međutim ja imam neka pitanja vezano uz današnje teme. Kao prvo, žene u odborima. Čula sam da ste odgovorili na pitanje kolega, govorili ste o situaciji u Njemačkoj, anketa koja je provedena među tamošnjim tvrtkama i tako dalje, no mislim da to nije potpuno odgovor na moje pitanje. Moje pitanje je sljedeće. Znači li to da su standardi u Njemačkoj viši nego za ostatak Europske unije? Jer čula sam da ste rekli da je važno da se u Njemačkoj situacija promijenila, da je u 70% tvrtki još potreban napredak, ali što to znači za Europsku uniju? Njemačka je do sada blokirala ovaj dosije u vijeću i je li u redu da sada Njemačka kaže mi sada predstavljamo sve države članice i nakon 17 godina konačno ćemo nešto poduzeti kako bi ovo izišlo iz blokade. Zanima me što mislite o ovoj temi ne iz perspektive Njemačke nego u odnosu na čitavu Europsku uniju jer svi se možemo složiti da je sadašnja situacija neprihvatljiva. Drugo pitanje, izvješćivanje po zemljama. Molim vas samo, dobro. E, mislila sam da imam na raspolaganju jednu minutu. Ispričavam se. izvješćivanje po zemljama za vrijeme krize koronavirusa neke tvrtke su primile državne subvencije, tako da je još važnije da tu imamo transparentnost, a cilj bi trebao biti da te tvrtke plaćaju poreze tamo gdje ostvaruju dobit. Što se tiče izvješćivanja po zemljama, znam da je Njemačka to ranije bila blokirala, pa me zanima hoće li Njemačka tu doista preuzeti ulegu poštenog pregovarača i može li se očekivati napredak i u tom dijelu. Hvala. Molim vas da se svi držite jedne minute jer želimo čuti odgovore e, ministrice, a imamo samo još 12 minuta na raspolaganju. Izvolite. Ms. Gospodin E, ispričavam se zbog ovog kašnjenja. Hvala vam na odgovorima. Zahvaljujem ministrici. Zanima me nešto malo više o interoperabilnosti. Je li došlo do promjene u pristupu vijeća da ćemo sada imati aplikaciju u EU? i u ime gospodina Kučeka, kolege koji nažalost nije mogao sudjelovati na sastanku, želim postaviti jedno pitanje. Jedan od prioriteta njemačkog predsjedništva je zaštita pojedinačnih e, prava i vrijednosti, budući da je to e, jedan, jedna od e, temeljnih vrijednosti Europske unije. Što se tiče vladavine prava, E, dakle, komisija tu postupa temeljem godišnjeg izvješća o vladavini prava. Moje pitanje je sljedeće. Kako se možete pobrinuti da dijalog o vladavini prava doista bude proveden ravnopravno? E, kako ćete u to uključiti Europski parlament? Spomenuli ste da bi taj dijalog trebao biti komplementaran drugim instrumentima. Hoće li to biti instrument za harmonizaciju drugih instrumenata za e, pridržavanje vladavine prava i što će biti sa preklapanjem pojedinih instrumenata i koje koordinacijske mjere predviđate konkretno. Hvala. Sada riječ ima gospodin Beck. Hvala vam, predsjedniče. Dobar dan, gospođo ministrice. Za razliku od drugih europskih država, Njemačka je smatrala kaznenim dijelom e, skrnavljanje europske himne i zastave i to povlači za sobom kaznu od e, tri godine zatvora. E, sada komisija na inicijativu određenih njemačkih zastupnika želi provoditi kontrolu sadržaja na određenim digitalnim platformama To mogu biti lažne vijesti, različita mišljenja i e, želi se kažnjavati njihovo objavljivanje na europskoj razini. Sličan e, zakon je već donesen u Francuskoj e, i to je takozvano takozvani zakon ADA, odnosno oprostite, blokirao ga je ustavno, ustavno vijeće u Francuskoj. Možete li nam eh, obećati da njemačka vlada na europskoj razini neće podržavati prijedloge koji će se protiviti promatranju i praćenju. Gospođo Hautala ima riječ. Hello. Lijepi pozdrav. Predsjedniče, ministrice, doista me ohrabruje obveze iz e, vašeg programa vezano uz poslovne subjekte i ljudska prava. Spomenuli ste dva pitanja. Odgovornost globalno aktivnih tvrtki i svjesna sam činjenice da postoji i predanost Europskom akcijskom planu za tvrtke i ljudska prava kako bi se konačno proveli vodeći principi Europske unije. Sada ćemo obilježiti desetogodišnjicu tih e, načela. Vi ste sami spomenuli da tek treba vidjeti kako će to proći u vijeću. Zanima me razmatrali njemačko predsjedništvo da se donesu zaključci vijeća na ovu temu kako bismo mogli pogurati zakonodavstvo. Hvala. Ministrica Lambrecht ima riječ. Pet minuta. Ja, vielen Dank. Ähm, e, hvala lijepa, gospođo Vi ste pitali o, o okviru za umjetnu inteligenciju. Umjetna inteligencija ima i nudi ogromne prilike, ali ona mora biti prihvaćena u društvu i zato trebamo stvoriti i jedan pravni etički okvir. Recimo u Njemačkoj imamo Komisiju za etičnost podataka koja je izradila zanimljivo izvješće iz kojeg proizlazi da je prihvaćanje ključno u tom smislu, odnosno građani moraju znati koje odluke podržava umjetna inteligencija i mogu imati mogućnost e, ulaganja tužbi jer inače bi moglo doći do otvrđivanja nekih e, diskriminacijskih e, neke diskriminacije koje, do koje doista nije došlo. No, mm, to mora biti e, popraćeno na pozitivan način. Kada je riječ o pitanju kada je riječ o žrtvama covid i e, također s time povezanim e, zlostavljanjem djece. Dakle, trebamo na europskoj razini omogućiti još bolju suradnju u ovom području, jer ako pogledamo ovo područje, vidimo da su počinitelji vrlo dobro organizirani, vrlo perfidni i e, da su to osobe koje uspješno manipuliraju drugima. Dakle, to nije jedno nacionalno pitanje, nego nam treba jedan međunarodni okvir kako bismo uopće otkrili opasnost od toga. E, znamo da se već donose zakoni koji e, predviđaju kazne za e, takva dijela, ali ne postoji još e, suradnja u otkrivanju takvih djela kako bismo počiniteljima rekli da ih držimo na oku i da mogu u svakom trenutku računati sa progonom. Dakle, u tom e, primjeru je bitna europska suradnja, a također i suradnja na široj razini. E, zatim kada je riječ o pitanju žena na vodećim funkcijama, ja sam opisala situaciju u Njemačkoj i to je u području djelokruga ministrice za obitelj. Mi smo samo utvrdili situaciju, ali naravno uložit ćemo sve moguće napore kako bismo podigli taj plafon i uklonili taj stakleni strop, kako se inače naziva kada je riječ o izvješćivanju po zemljama. Ja ću eh, također eh, poduzeti određene mjere. Znate kakva je situacija eh, u Njemačkoj. Nema tu nekog određenog stajališta kao što je slučaj u nizu drugih zemalja članica. Mislim da ćemo morati se savjetovati dalje o tom pitanju i vidjeti kako možemo ostvoriti većinu. Kada je riječ o aplikaciji, postavljeno je pitanje hoće li postojati europska aplikacija. Mislim da bi trebali raditi na tome da razne aplikacije budu međusobno kompatibilne kako bismo mogli pratiti širenje zaraze prekogranično. Evo, na tome trebamo raditi i u to uložiti energiju. Gospodine Bek, evo, mislim da smo imali jedan mali nesporazum. Nismo predvidjeli nekakav filtar u Njemačkoj kada je riječ o sadržaju koji širi mržnju, nego e, želimo kažnjavati one koji to šire i zato imamo već e, propise već niz godina e, i ostvarili smo određena iskustva i jedno iskustvo je pokazalo da je e, teško ulaziti u trag počiniteljima bez IP adrese, odnosno takvih podataka i zato smo pooštrili utvrđivanje upravo takvih e, podataka ako ustanovimo da postoji takvo kazneno djelo, dakle da platforme moraju pružiti takve podatke. Postoji sada ta obveza i mislim da je to rješenje koje je u skladu i sa europskim pravom koje smo predložili i o toj mogućnosti i o drugim prijedlozima dalje ću razgovarati sa kolegama jer trebamo se pobrinuti da upravo na internetu bude i dalje moguća sloboda govora i mišljenja i da E, ljudi ne budu navedeni na to da se povuku sa interneta zbog ovakvih komentara koji štire mržnju, jer bi to bilo štetno i po demokraciju. I kada je riječ o održivosti, kao što sam već spomenula, o tome ćemo organizirati jednu manifestaciju u listopadu i izvući iz toga potrebne zaključke. Dakle, znate da se time već bavimo u Njemačkoj i doista bismo e, htjeli da e, pitanja održivosti i e, očuvanja ljudskih prava u proizvodnji zadobije još više na težini. Hvala vam lijepo. Eh, Hvala vam lijepo, ministrice. Pred nama je još šest mjeseci. To će biti ključnih šest mjeseci za budućnost Europske unije koji će doista oblako oblikovati i odrediti ostatak e, ovog saziva, rada ovog saziva. Pozdravljamo ambicije njemačkog predsjedništva, posebno u području koje spada u nadležnost rada ovoga odbora. Doista je važno da se predsjedništvo pozabavi onim područjima gdje se kroz krizu pokazalo da postoje nedosljedni regulatorni okvir, kao što je zaštita potrošača, evropska, evropski digitalni suverenitet. Zatim, mnogi zastupnici su spomenuli aplikacije za praćenje kontakata tu se doista vidi nedostatak koordinacije koliko smo daleko od europskog digitalnog suvereniteta. Moramo se također baviti pitanjima kao što su vladavina prava i borba protiv e, govora mržnje. Nažalost, e, u ovakvim vremenima dolazi do porasta govora mržnje. E, hvala vam što ste nam se pridružili na današnjem sastanku odbora. Ja vas pozivam da dođete i osobno kada god, čim to bude moguće. Želim vam mnogo uspjeha e, u vašem radu. Što se tiče glasovanja o e, dakle o privremenom e, sporazumu, što se tiče mandata za proračun za 2020. za 18, protiv 2, suzdržanih 0 tako da je također usvojeno i želim najaviti da će se sljedeći sastanak odbora održati u Briselu 13. Od, 11, od 9 do 11. Nažalost, neću biti nazočan jer se moram vratiti u Španjolsku, tako da će kolega predsjedavati sastankom i u utorak 14. imat ćemo zajednički sastanak sa AFKOM u 9 sati ovdje u Briselu. Na tom sastanku ću i ja biti nazočan. Hvala vam još jedanput na dolasku. Danas zahvaljujemo prevoditeljima i svim službenicima i vidimo se sljedeći tjedan.